danas došli. On će govoriti u ime Europske komisije, ali e, kako je moguće, s obzirom na broj ljudi koji radi u komisiji, da nitko od onih koji su zadržani za ljudska prava nije mogao doći ovdje. Lijepo da ste ostali tijekom cijelog saslušanja, e, pa ćete morati odgovoriti u njihovo ime. Hvala vam. Ja sam ostao zato jer me interesira ova tema i Smatramo uvijek da trebamo odgovoriti na osnovna pitanja pred zastupnicima parlamenta, budući eh, da parlamenti odlučuju o tome. No, u našem priopćenju mi smo naglasili ljudska prava kao preduvjet za eh, zabranu izvoza. To je ono što stoji u prijedlogu komisije. Evo, samo vas molim na 60 sekundi da odgovori na pitanje gospođe Lohpibler. Naravno, nadzor izvoza je jedan alat kojim se možemo služiti. Ako znamo da postoji jedna država koja ne može osigurati prepoznavanje korisnika ovakvih tehnologija, imamo i druge e, mogućnosti kao što su to sankcije, što je ugrađeno i ugovore i možemo sagledati i čitav raspon instrumenta koji ima Europska unija. No kada je riječ e, o našoj e, vanjskoj politici, trgovinskoj politici, mi ćemo nastojati prisustovati vašim raspravama i pozorno slušati. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. U redu. Prelazimo na sljedeću točku na dnevnom redu, a to je rasprava o Sjevernoj Koreji. Zahvaljujemo panelistima na izvrsnim izlaganjima. Žao mi je što su imali premalo vremena za riječ, ali jedno zahvaljujem svima.